za riječ možete zatražiti na uobičajen način ili elektronički. Evo, povjerenik je stigao i sada ćemo mu odmah dati riječ kako bi čuli njegovu uvodnu izjavu. Mr. President. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. dosta sam zahvalan što imam priliku obratiti vam se danas vezano uz mirovni proces na Bliskom istoku. To je e, strateški jako važna tema za Europsku uniju. Predugo svjedočimo sukobu koji je doveo do patnje generacija palestinaca i izraelaca situacija na terenu se pogoršava, a ona uključuje terorizam, nasilje, ilegalno širenje naselja i posljedice kontinuirane okupacije uništile su nadu na obje strane te su smanjile izvedivost rješenja koje uključuje dvije države. Već nekoliko godina nema značajnih napora koji bi se uložili u rješavanje ovog sukoba. I kako sam nedavno čuo, nema niti mira, niti procesa. Mi smo možda jedini akter koji može nešto napraviti. Mi dajemo čvrstu potporu rješenju koje uključuje dvije države na temelju međunarodnim parametrima te u skladu s međunarodnim pravom. To znači da to rješenje koje se temelji na parametrima iz zaključaka vijeća, dakle našeg vijeća, eh, iz srpnja 2014. godine. Treba riješiti i izraelske, palestinske potrebe za sigurnošću, Znamo da je okupacija počela 67. godine i treba riješiti sva otvorena pitanja da se riješi sukob. Naša europska vizija je e, principijelna i pragmatična. Odražava naše, našu privrženost međunarodnom poredku koji se temelji na pravilima. Aktivni smo i na terenu. Nijedan drugi eh, međunarodni akter nije bio toliko uključen u izgradnju buduće eh, palestinske države. 2018. godine države članice su imali otvorni portfelj od 600 milijuna eura eh, kao pomoć za uspostavu palestinske države. To je gotovo 1,5 milijuna eura dnevno. A gdje smo danas? E, čvrsto sam uvjeren da i dalje postoji mogućnost za napredak ako obje strane žele nastaviti sa vjerodostojnim, smislenim pregovorima. Takvi napori u mm, međunarodnoj zajednici bili bi ključni za njihov uspjeh. U tom smislu podnošenje konkretnih prijedloga, poput prijedloga UN-a, mogli bi biti korisni i kao katalizator za dublje promišljanje o putu naprijed, kao i mogućnost za brži početak političkog procesa koji je predugo mm, zapravo nikamo ne ide u statusu quo. Kao što sam već rekao, Prijedlog koji je prije dva tjedna podnesen jasno dovodi u pitanje međunarodno usuglašene parametre te teško možemo zamisliti da će ova inicijativa vratiti obje strane za pregovarački stol. 25 od 27 država članica u Vijeću za vanjske poslove je e, podržalo takva ideja, dvije države nisu. Dakle, to nije bila jednoglasna odluka i nije mogla biti predstavljena kao takva, e, ali pa je ovo izjava visokog predsjednika, e, predstavnika. E, prošli tjedan sam bio u Washingtonu i razgovarao sam o vanjskoj politici sa visokim dužnosnicima američke vlade. I i ja sam rekao sljedeće našim sugovornicima. Rekao sam, da li, trebamo se zapitati da li ovaj plan predstavlja osnovu za napredak ili ne. Trebamo znati da li prijedlozi, sami prijedlozi su uopće otvoreni za pregovore ili ne. To je polazište ili to polazište ili završna točka iz perspektive Europske unije Naše stajalište je jasno. Spremni smo raditi sa međunarodnom zajednicom kako bismo oživjeli politički proces u skladu s međunarodnim pravom koji osigurava jednaka prava i prihvatljivi objema stranama. Hvala na pozornosti te se veselim važnoj raspravi koja je koja će siguran sam uslijediti. Puno hvala gospodinu Borelu, a sada ima na minutu i pol riječ gospođa Asima Kopulu. Gospodine Borel, rekli ste da SAD je dao e, mirovni plan koji odstupa od međunarodno usuglašenih parametara. Također ste E, rekli da dio tog plana, ako se implementira, ne može proći bez da se dovede u pitanje. Naravno, to je dovelo do reakcije naših izraelskih prijatelja. Oni drže da je to jezik prijetnje i, i to može dovesti do minimiziranja uloge Europske unije u mirovnom procesu. Istovremeno, palestinsko vodstvo je proglasilo Trumpom plan kao teoriju zavjere. Mislim da je e, nerealistično očekivati da će jedna strana prihvatiti ovaj prijedlog entuzijastično, ali mislim da trebamo gledati čašu kao polupunu, a ne polupraznu. Ovaj plan će možda poslužiti kao osnova za e, nastavak pregovora uz shvaćanje da je potrebno dati bojn, bolne ustupke e, na obje strane. Ovo je vaš trenutak e, da, da da zablistate, gospodine Borel. Europska unija može igrati puno jaču ulogu kao e, medijator pravednog i trajnog mira i može dati šansu ovom planu da e, se ponovno otvore smisleni pregovori u dobroj vjeri. Hvala. Hvala kolegici Asimakopulu, a sada na minutu i pol riječ ima gospođa Piri. Hvala, dragi kolege, visoki predstavniče. Ne znamo kakav je Trumpov plan stoljeća, osim što znamo da je jednostran, ilegalan i namjerno provokativan. Ali sasvim sigurno to nije iskreni napor da se iznađe rješenje za ovaj sukob. Biću jasna, pregovori između Izraela i Palestine prekinuti su 2014. godine i treba ih nastaviti što je prije moguće ali to nije ono e, što, do čega će dovesti ovaj plan. On se, ovaj plan ignorira međunarodna pravila i međunarodni e, poredak. Legalizira e, ilegalna naselja, a isto tako dopušta e, aneksi, pripajanje doline Jordana i 30% teritorija isto tako će do još veće patnje palestinaca bilo zato što će ostati bez zemlje ili će ostati bez izvora vode ili nemaju kontrole nad vlastitom granicom. Ovo je ciničan plan dvoje krajnjih desničara koji žele um, dobiti političke bodove pri izbora to je pljuska u lice onih Izraelaca i Palestinaca koji stvarno žele rješenje. Stoga vas pozivam, gospodine Borel, da i nadalje poduprete sve napore koje e, su na korist e, i jednoj i drugoj strani. Palestinci i Izraelci trebaju pravi mirovni plan i mi, europljani, trebamo tu i možemo odigrati konstruktivnu ulogu. Ako možemo, onda to i trebamo učiniti. Hvala, gospodin i sljedeći. Eh, hvala, gospodine predsjedniče. Visoki predstavniče, dragi kolege, eh, prošli tjedan smo imali opet jedan primjer eh, Trumpove inicijative. Zapravo, palestincima se nude samo mrvice. Radi se zapravo o rješenju s jednom državom koja se nudi. To je propuštena prilika kažete. Trumpov prijedlog Mislim, situacija između Izraelaca i Palestinaca je vrlo teška. To je prilika za Europsku uniju. E, Amerika je dosta jednostrana navija za Izraelce. E, Europa ima svoju strategiju i dalje imamo svoju vjerodostojnost. To trebamo iskoristiti kako bismo djelovali kao iskreni pregovarač, odnosno medijator, posrednik, e, kako bi e, posložili dijelove koje, su, koje je e, potrgao Trump. Te se pobrinimo da naše crvene linije dobiju potporu međunarodne zajednice. Mislim, gospodine Borel, da međunarodna mirovna E, konferencija na visokoj razini koju biste vi predvodili bio bi e, dobar izbor, imali biste našu potporu. Hvala, gospodine Vautmans. E, sljedeći je gospodin Bonfrisko. Imate minutu i pol. Gospođa Bonfrisko. Eko, grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedniče dragi kolege, dragi visoki predstavniče. Ovo je doista osjetljiva tema za raspravu. Kao Europska unija e, moramo inzistirati na našem stajalištu, jer Belgija, Estonija, Njemačka kao ne, nestalne članice vijeća sigurnosti UN-a, a to je i Brexit, i sad je vrijeme da se bavimo vanjskom politikom koja će biti nova, i osigurati mogućnosti u budućnosti. Nova politika e, koja će se baviti velikim pitanjima, migracijom, energetikom, klimatskim promjenama, 5G, pa sve do europske investicija u te zemlje. Lisabonski ugovor e, zahtjeva mir u svijetu i naše politike trebaju ići u tom smjeru. Stoga vas pozivam da uzmete u obzir tri čimbenika. Egzistencijalnu prijetnju Izraelu. Ta prijetnja opipljivija je nego ikad. Radi se o hebrejskoj naciji e, koja potvrđuje naše najdublje e, korijene visoki predstavnik to treba uzeti u obzir i treba iskoristiti ovu priliku da se pokaže koliko je Europa daleko spremna ići da obrani svoje nasljeđe. Gospodin Butikofer. E, predsjedniče, kolege, velik broj žrtava izraelskog, palestinskog sukoba e, žude već dugo vremena za mirovnim planom takav mirovni plan naravno uključivati bolne ustupke, ali ustupke obiju strana. Mora uključivati sigurnost za Izrael, ali isto tako mora uključiti i održivu i cjelovitu državu za palestince koji žive kao njihovi susjedi. Trump nam to ne nudi. To nije novi početak, već slijepa ulica. Takozvani mirovni plan uopće ne nudi mir, zato što ne eh, nadilazi sukob, već ga produžava. A to nije niti plan, jer eh, niti polazište za pregovore, već je to diktat. Kad govore o mirovnom planu, oni zapravo traže pripajanje, aneksiju. E, e, rješenje s dvije države se razlikuje od rješenja od jedne države jednog kantona. Hvala gospodin Butikofer. Gospodin Weimer se sljedeći. Hvala gospodine predsjedniče, e, gospodine Borel. Tražite od obiju strana da se ponovno uključete uz suzdrže od bilo kakvih jednostranih aktivnosti koje će pogoršati napetost. Ovo je mirovni plan koji Izrael podupire, a palestinci potpuno ga odbijaju. U redu. Ali palestinci ne žele niti sjesti za stol. Brojni stanovnici, dakle palestinci, e, žele više nasilje. Prošli mjesec su odbili e, europsku pomoć e, da se sprijeti da se novci odlaze u terorističke skupine. 70 mnogi od njih drže da je to vaš, naš, e, naše blefiranje. Treba e, potržati dugoročno popuštanje napetosti. Treba e, reći ne europskom financiranju palestinskih terorističkih politika. Hvala gospodine Weimers. Gospodin Pineda je sljedeći. Hvala. Trump je vrlo cinično izložio dil stoljeća, kako ga zovu, ali nije legitimno govoriti o sporazumno kad jedna od ključnih stranaka, palestinski narod, nije ni konzultiran, niti se složio sa tako Radi se o protupravnoj, nezakonitoj parodiji koja krši međunarodne zakone i niz UN-ovih odredbi. Dakle, ovako nešto nezakonito se ne može baš zvati dilom stoljeća, možda prijevarom stoljeća. I to odražava besramnost nekih ljudi protiv kojih se vode kazneni postupci u njihovim vlastitim zemljama. Izjava gospodina Borela je nešto što želim pozdraviti, ali sada mislim da je vrijeme da se počne djelovati. Trebamo vaše izjave gospodine Borel, ali u ovakvim trenucima Europska unija mora prekinuti sporazum o pridruživanju s Izraelom i priznati Palestinu. Zastupnik Mandl. Potpredsjedniče, dragi kolege povjereniče, svaka sila na ovom svijetu je dobrodošla ako ima prijedlog rješenja, osobito rješenja koje ima u vidu dvije države. Europska unija nije mnogo doprinjela konkretnim predlozima u prošlosti, tako da bismo konstruktivno trebali odnositi se prema prijedlogu SAD-a. Europska unija znatno doprinosi što se tiče razvojne pomoći i sličnoga, ali nije predložila na prošlosti ništa, tako da pokušamo biti konstruktivni. Ako netko nasilno reagira na prijedlog rješenja, to nije pouzdan partner i reakcije koje uključuju nasilje u prošlosti su bile pogrešne. Dragi povjereniče, uzmite to u obzir kako bismo se konstruktivno ovime bavili, kako bismo se povezali sa prozapadnim vrijednostima u ovom svijetu. Hvala. Zahvaljujem na jednu minutu zastupnik Mikser. Teško je nedavni mirovni plan SAD-a smatrati vjerodostojnim s obzirom da osnovne parametre za mir ne ispunjava. Nije pošten, niti slijedi osnovna načela međunarodnog prava, a nacrt je uspio uključiti svega jednu od dvije stranke uključene u, sukob. koliko god koristima poslužilo to u SAD-u, šanse za revitalizaciju mirovnog procesa gotovo da i ne postoje. Nadalje, uz odbijanje palestinskog plana ako se počne ponovno sa aneksiranjem okupiranih teritorija, to bi moglo biti vrlo kontraproduktivno miru i zapravo biti štetno rješenju dviju država. Europska unija mora se čvrsto pridržavati međunarodnog prava i, i dalje podržavati stajalište da samo pregovaranje o rješenju dvije država može održivo riješiti pitanja sigurnosti i palestinske države. No, uz dobro razumijevanje toga gdje želimo biti na kraju procesa, Europska unija treba i svoj vlastiti vjerodostojni plan o tome kako do toga doći. A to je ključno s obzirom da se čini da SAD napušta svoj dosadašnji smjer rada. Hvala. Hvala vam lijepo na jednu minutu, gospodin Getam. mir eh, se ne svodi samo na odnos snaga. Mora se temeljiti eh, na pravičnosti i treba eh, osigurati dogovor, a ne samo koegzistenciju. U ovoj regiji će postojati trajni mir samo ako postoji ta jednakost, odnosno pravičnost, a to je ono nešto što ne predlažete. E, reći da Jeruzalem e, treba biti podijeljeni glavni e, rad. U svakom slučaju realizam je jedino što je važno. Pravda uvijek na kraju pobjeđuje. Vielen Dank, Herr Kollege Gitta. Madison. Hvala. Zastupnik Madison, jedna minuta. Uh, Ovo je važna razprava jer smo se mnogo toga slušali u medijima o mirovnom planu SAD-a za Bliski istok prije svega. Mislim da je vrlo važno za Europsku uniju razumjeti pravda pitanja međunarodnog prava jer nešto mora a kako bi bilo prihvatljivo za obje strane, dobiti pristanak Izraela i Palestine, a s palestinske strane moramo prihvatiti da oni ne razumiju međunarodno pravo u smislu toga da ne možeš podržavati terorističke organizacije koje djeluju protiv Izraela. Ne može se podržavati način na koji se koristi svoju djecu za bombaške napade protiv susjednih zemalja. U ovom slučaju, dakle, mislim da Palestina krši međunarodni zakon, ali isto tako moramo to prepoznati, a i mnogi kritičari su se javili oko tog mirovnog plana, ali nisam čuo nikakvo drugo rješenje, niti kakve druge planove za Bliski istok. Govornik je isključen mikrofon. Hvala vam. Zastupnica Auken. Dakle, čuli smo o nezakonitoj okupaciji Palestine od izraelske strane, a dužnost je pravo reći da je okupacija kršenje rezolucija UN-a, ali naših vlastitih zakona. I zanima me šta se misli po time da se aneksacija neće biti da će se aneksaciju dovesti u pitanje. Dakle, nadamo se da će SAD djelovati, a ne samo ostati na riječima. Vijeće sigurnosti UN je usvojila rezoluciju 2334 2016. godine koja govori o diferencijaciji i razdvajanju Izraela od nasilja. Zbog toga bismo i mi trebali diferencirati to u našoj politici i načelno djelovati u jednom smjeru zajednički. Naš visoki predstavnik ima mandatne da sudi Izrael dovodi u pitanje život palestinaca, već da traži kompenzaciju. Izrael je uništio milijune ljudi i taj novac se mora vratiti europskim građanima. Hvala. Puno hvala, nema među pitanja, ne možemo ih prihvatiti. Riječ daje gospodinu Rusenu na jednu minutu. Hvala lijepo. Možete imati kako god želite mišljenje o mirovnom planu i kritizirati ga, no molim vas nemojmo to činiti danas. To naime neće pomoći mirovnom procesu niti malo. Dodana vrijednost plana je da barem imamo nešto ponuđeno, pa dajmo tome priliku. Imam samo jednu molbu za Palestinu, a to je da prestanu štititi teroriste, priznajte državu Izrael i sjednite za pregovarački stol. Počnite pregovarati s njima. Dakle, odbijam izjavu od 4. travnja visokog predstavnika jer sve što vi radite je kritizirate Izrael i SAD i time zapravo govorite, potpuno nam je jasno da ne želite pregovarati. Predsjedniče, mislim da je ovo pogrešna poruka u pogrešnom trenutku. Ovu izjavu ste predstavili kao izjavu Europske unije, no ako nema jednoglasnosti u vijeću na tu temu, ne možete govoriti niti o tome da Europska unija ima o tome stav. Hvala, jedna minuta zastupnik Kizil Jurek. Takozvani deal stoljeća je čisto kršenje međunarodnog prava pripremljena bez konzultiranja uključenih stranaka i pokušava legitimizirati izraelska nasilja što je ratni zločin. Vraća na 67. godinu situaciju i oduzima određena prava. A žao mi je što je plan ne samo napad na Palestinu, već i pokušaj da se novi regionalni poredak uvede koji u potpunosti potkopava međunarodna prava. Taj dil može naštetiti cijeloj regiji i nije ništa manje opraz, opasan niti neprihvatljiv kao kolonijalističko naseljavanje iz 1916. U vrijeme kaotičnih međunarodnih naselja Europska unija mora biti čvrsta i podržavati rješenje dviju država sa neovisnom palestinskom državom sa granicama iz 67. Nadalje, trebalo bismo govoriti protiv izraelskih nasilja koje krše mnoge rezolucije i podržati izrael palestinske izbjeglice i njihov povrat kućama. Hvala. Hvala. Na jednu minutu zastupnica Incir. Slaget på eh, för en fredsplan som vissa vill göra. Prozvati Trumpu prijedlog mirovnim planom doista je samo priznati da je to njega pokušaj da ga se ponovo izabere i pokušao da se izabere Netanjahu u Izraelu ponovo. Ovaj plan krši međunarodno pravo da je zeleno svjetlo aneksaciji istočnog Jeruzalema i drugih dijelova palestinskog teritorija i uništava mogućnost rješenja dviju država sa dvije demokratske države koje su postoje u miru i sigurnosti u trenutku kada SAD neće poštovanje međunarodnog prava, ovisi o Europskoj uniji da pokaže da mi ne govorimo samo temeljnim vrijednostima, već se borimo za njih gdje god u svijetu postoji nepravda. Palestinci i Izraelci zaslužuju, zaslužuju svoje države. Došlo je vrijeme da sve europske države priznaju Palestinu prema granicama iz 67. To je moja švedska vlada učinila 2014. na što sam ponosna. Moje dakle pitanje što će komisija učiniti kako bi se pobrinula da se podrži međunarodno pravo. Hvala. Na jednu minutu zastupnik Fest. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Kad sam još išao u osnovnu školu, iznad područja istočne Njemačke, dakle bivšeg DDR-a, je stajalo pod sovjetskim upravljanjem i to je bila velika laž posljeratnog vremena. Dakle, tek je Willy Brandt stao na kraj toj laži, a slična laža već 53 godine imam vezano uz područje Gaza i zapadni Jordan. Kada započnete rat, onda morate računati na sve, a rješenje dviju država je velika laž Europske unije i Ujedinjenih naroda, a plan predsjednika Trumpa nije idealan, ali u svakom slučaju donosi novi vjetar, donosi e, promjene u situaciju u kojoj se već jako dugo vremena ništa nije dogodilo. Puno hvala. Hvala kolegi Festu, a sada na jednu minutu kolega Saturi. plan uh, Trumpov plan je korak unazad i time se negira međunarodno pravo. To nije sporazum, već uh, validiranje već učinjenog od strane Izraela. To je nešto što gospodine Borel trebate osuditi. E, situacija je ozbiljna jer države članice ne mogu postići jedinstvo e, u traženju da se poštuju međunarodne, međunarodne odluke. Prije svega tražiti od Izraela da da e, kompenzira nešto što dolazi od Europske unije. Isto tako treba E, treba napraviti razliku između međunarodno priznatih granica i kolonija. Isto tako, ne dopustiti institucionalizaciju kolonizacije, te vratiti na stol, kao što traže palestinci, međunarodnu konferenciju za mir, mirovnu konferenciju za Bliski istok. Hvala kolegi Saturiju, a sada na minutu riječ ima kolegica Fajon. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, takozvani mirovni plan za Bliski istok Trumpa je pljuska u lice. Pljuska u lice međunarodnom pravu i protivi se pokušaju iznalaženja rješenja jednog od najvažnijih pitanja na Bliskom istoku mira. A to je samo još jedan korak u smjeru provedbe potpunog režima apartheida. Izrael je to već proveo protiv palestinaca, palestinci neće dobiti svoju suverenu palestinsku državu, a Trump očito ne shvaća da neće doći do mira na Bliskom istoku, uključujući u Izraelu prije no što se riješi izraelsko-palestinski sukob. Zbog toga vas podržavam u vašem trudu da podržite međunarodno pravo, i izjasnite se protiv aneksacije zapadne obale. Trebamo odmah zabraniti uvoz svih proizvoda iz, nezakonitih naselja. Izraelski pristup europskim programima treba također biti stavljen pod upitnik zbog napredovanja mirovnog procesa. Hvala. Hvala zastupnica Sari, jedna minuta. 67. <clears throat> je smo dobili izraelsku granicu koja nije više realna jer okolnosti u Reni i GI su se u potpunosti promijenile u proteklih 50 godina. Amerikanci su obećali uložiti 50 milijardi u palestinsku državu ukoliko se provede izraelsko-palestinski mirovni plan Trumpa. Izrael će se također obvezati da neće graditi nova naselja sljedećih četiri godine. istodobno taj sporazum će zaštititi sigurnost države Izraela. Europska unija trebala bi podržati ovaj plan. To bi mogla biti posljednja prilika da se postigne trajni mir nakon desetljeća nasilja. Vrijeme da se privede kraju ovaj dugi sukob. Europska unija ne bi trebala pregovarati tom dilu jer Europska unija mrzi Trumpa. Hvala. Zastupnik su nijedna minuta. Hvala. Trumpov plan je kršenje međunarodnih konsenzusa o izraelsko-palestinskom sukobu, temelji se na unilateralnom pristupu, aneksaciji, nejednakosti u pravima, preziru prema međunarodnom pravu i trenutnoj okupaciji, kao što su kolege već rekli, to je jedan diktat, a ne mirovni plan. Pozdravljam hrabru izjavu visokog predstavnika. Vrijeme je da inzistiramo na međunarodnom pravu u kontekstu ovog projekta. Trebamo rješenje dviju država s poštovanjem međunarodnog prava, jednakim pravima. I u tom smjeru vjerujem da države i članice moraju, ostati, moraju ostaviti na životu tu nadu u rješenje dviju država i ozbiljno se pozabaviti s pitanjem priznanja Palestine kao države kako bi se tako nešto omogućilo. Za kraj dodao bih diferencijacija između granica 67. i zakonite aneksacije Izraela je nešto što bi Europska unija trebala podržati. Hvala. Zastupnik Benifej, jedna minuta. Slažem se s kolegama koje kažu da bi ovaj plan Trumpa trebalo odbiti vezano uz rješenje sukoba u Palestini, ali to je izborna mjera u korist Netanjahu, on pokušava ponovno dobiti većinu i svratiti pozornost sa korupcijskog skandala. To je propaganda i Trump se pokušava ovdje prikazati kao veliki vođa na međunarodnoj razini. Taj plan ne možemo prihvatiti. Palestinci nisu saslušani. Jeruzalem je jednostavno trebao postati glavni grad Izraela. To su glavne točke tog sporazuma, sporazuma koji krši međunarodno pravo i smatram da bi da je bilo dobro, gospodine Borel, da ste vi odbili taj plan i da ste vi prikazali koji je europski predlog vezano uz rješenje dviju država. Vi ste rekli da svaka aneksija ima teške posljedice. Moramo to jasno reći. Europa ne smije tako nešto dopustiti. Ne smijemo šutjeti ako e, netko želi tako nešto napraviti.

Hvala Pozdravljam Trumpov bliže Hvala što ste mi dali riječ. E, pozdravljam Trumpov e, mirovni plan za Bliski istok zato što je uravnotežen. Palestinci dobivaju nešto, a to je mir, dobivaju svoju zemlju, a Izraelci dobivaju mir i sigurnost. Zemlje koje ne podupiru ovaj plan, koje su ga odbile, E, zajedno s palestincima, jer se palestincima očima, očito sviđa status e, quo. Iran ga isto tako odbio. Pa imam pitanje za gospodina Borela. Bili ste nedavno u Iranu, pa me zanima jeste li razgovarali o tom planu s iranskim vlastima? I drugo, jeste li razgovarali s njima o kršenju ljudskih prava u Iranu? I treće, zašto ste uopće išli u Iran? budući da se time samo legitimizira režim koji je protiv ljudskih prava. Hvala. Hvala kolegi Zveru. Ja sam zaboravio da imamo još e, javljanje za riječ, pa ćemo mola... morati malo skratiti. Sada riječ dajem kolegi Ruizu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala visokom predstavniku gospodinu Borelu. Ja podupirem vašu izjavu i vrlo je važno da ovu blokadu nadiđemo, blokadu na koju smo naišli u vijeću. Što se tiče same tema, dakle plan SAD-a za Bliski istok. Ponovit ću ono što ste i vi rekli i što su kolege rekle vezano uz ovaj plan. Ovaj plan nije provediv, ali neki kolege su također rekli da mora postojati alternativa koju će predložiti Europska unija. Možda ne tako detaljan predlog kao ovaj plan Trumpa, ali ipak trebali bismo predložiti e, novu mirovnu konferenciju, sazvati novu mirovnu konferenciju. I ako to nije moguće, onda bismo trebali poraditi na tome da E, se stvore uvjeti za održavanje takve konferencije. Hvala e, kolegi Ruizu Devesi, a sada riječ dajem e, kolegi Štefanu, izvolite. Hvala. Desetak godina koliko traju nije bilo mirovnih pregovora i uvijek se inzistiralo na mirovnom E, planu koji se temelje na međunarodnom e, pravu. Svaki takav plan je dobar ako je uključiv i ako uključuje postojanje dviju zemalja e, za ljude koji žive u miru. Međutim, ovako će se zadržati status quo. Ne možemo biti oportunisti, a deseta godina se ništa nije radilo. Gospodin E, kolega Vautman je, kolegica Vautman je govorila o mirovnoj konferenciji na visokom e, nivou. Mislim da je to opcija koju bismo trebali zagovarati. Hvala kolegi Štefanuca, a sada kolegica Kemper ima riječ, izvolite. Molimo mikrofon. Mm, Puno hvala, gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Ja sam danas pozorno slušala ovu raspravu. S jedne strane pobornike ovog plana gospodina Trumpa, a s druge strane kritičare tog plana Mnogo toga je rečeno, no e, ne puno toga konkretnoga, a dramatična situacija se nastavlja. Svatko tko je bio u Jeruzalemu zna kako je dramatična situacija. Tamo imamo novu generaciju, novu izgubljenu generaciju i mislim da ih možemo slobodno tako nazvati. Ti mladi ljudi se pripremaju na sukoba, ne na miran suživot. Gospodine visoki predstavniče, vi ste rekli da ste vodili brojne razgovore sa partnerima u Sjedinjenim američkim državama. Molim vas, recite nam s kim ste to razgovarali i kakvi su bili zaključci tih razgovora, Jel potrebna nam je konstruktivan plan, on nam je hitno potreban i svatko tko iznosi konstruktivne prijedloge pomoći će nam kako bismo na koncu doista postigli mir u toj regiji. Puno hvala kolegici Kempi, a sada kolegica Modik ima riječ. Izvolite. Arvoisa herra puhemies. Hvala gospodine predsjedavajući Ujedinjeni narodi su rekli da su ova ilegalna naselja prema međunarodnom pravu nezakonita. Dakle, to je neprihvatljivo. Svejedno koji plan će dovesti do mira u ovoj regiji, ali u svakom slučaju palestinci trebaju dobiti puno pravo i puno autonomiju a takozvano mirovno rješenje predsjednika Trumpa je jednostrano. Naime, ono dodjeljuje Izraelcima plodna tla i to će dovesti do toga da će palestinci uvijek živjeti pod kontrolom Izraelaca. Ovo je najgori plan ikada, naj gori mirovni plan ikada. Nadam se da će visoki predstavnik nešto učiniti kako bi obje strane sjele za pregovarački stol, kako bismo na koncu imali mirovni plan koji se temelji na rješenju dviju država. Puno hvala, a sada na koncu spontano javljanje za riječ. Riječ ima kolega Alavanas. Potpuno neprihvatljiv prijedlog SAD-a zapravo produžava status e, quo, a to je izraelska okupacija. Predviđa prepuštanje e, Jeruzalema Izraelcima te zadržavanje ilegalnih naselja. Vlade Europske unije i grčka vlada, uključujući grčku vladu, na neki način e, su zadržali isti stav prema onima koji su žrtve i onima koji zapravo su agresori. Tako da mislim da je jako važno da naglasimo nužnost podupiranja palestinaca. Ako je stajalište gospođa Sima Populu također mišljenje grčke vlade, to su potpuno neprihvatljiva stajališta. Ne smijemo zaboraviti da parlamenti država članica su zapravo priznali palestinsku državu i nužno je da tražimo rješenje sa dvije države. Hvala kolegi Alavanosu. I time smo završili spontano javljanje za riječ. Na koncu rasprave riječ ima još jedan puta visoki predstavnik gospodin Borelas. Señor presidente, ah, gospodine predsjedniče, puno vam hvala. Ovo je pitanje oko kojeg postoje različita mišljenja i u vijeću i u parlamentu. Htio bih vas podsjetiti da ja ne izražavam svoje osobno mišljenje. Moj posao je da budem visoki predstavnik vijeća i moram predstavljati ono što mislim da predstavlja mišljenje vijeća. Gospodine Zver, nisam rekao da je ova izjava stajalište Europske unije. Precizno sam rekao, trebali ste me posebno slušali, nije bilo jedno, jednoglasne odluke. Rekao sam da ne postoji jednoglasna odluka i s obzirom na to nisam mogao predstaviti usuglašeno mišljenje vijeća. Ja sam visoki predstavnik koji predstavlja 25 država članica koje se slažu s ovom izjavom. To sam jasno rekao. Ponavljam, to nije bilo stajal izjava Europske unije, već je to bila izjava visokog predstavnika, nema jednoglasne odluke. Zašto sam išao u Iran? Zato što imam mandat. Jednoglasni mandat članova vijeća. Oni su tražili da idem i razgovaram sa svima u široj regiji Bliskog istoka i da vidim postoji li bila kakva mogućnost da mi e, kao Europska unija doprinesemo boljoj stabilnosti miru u regiji. Dakle, rečeno mi je da idem i razgovaram sa svima. Svi, znači svi. Znači, bio sam i u Saudijskoj Arabiji, zatim u Jordanu, u Emirate, bio sam u Teheranu, ići ću i u Irak, da bih vidio što mi, europljani, možemo učiniti kako bismo doprinijeli, ako možemo, miru i stabilnosti u toj regiji. Ispričavam se, gospodine Zver, niste vi me pitali je li to izjava eh, Um, Europske unije. Ispričavam se, to je bio mm, drugi kolega. Gospodin eh, Riser je postavio to pitanje. Vi ste me pitali zašto ste išli u Iran. Da, mi naravno idemo u Iran da bismo razgovarali o onome što njih brine i što brine nas. Glavna svrha je da vidimo šta možemo učiniti da spasimo sporazum o nuklearnom e, naoružanju i stabiliziramo regiju. Nismo zapravo puno razgovarali o izraelsko-palestinskom sukobu jer Iranci su svjesni da nemaju baš puno toga za reći vezano uz tu temu. Mislim da je gospođa Kempa pitala s kime ste razgovarali u SAD-u. Pa s najvažnijim ljudima, sa e, državnim tajnikom Pompeom, savjetnikom za sigurnost, gospodinom oranom gospodinom Kužnjevom, koji je autor plana i s gospođom Nancy Pelosi. Naravno, prva, prve tri osobe su naravno podržale svoj plan, a kao što znate Nancy Pelosi koja je demokratkinja je imala vrlo kritički stav prema planu. Kao što sam već rekao, ja ne izražavam svoje mišljenje. Zapravo moje mišljenje ovdje je potpuno nevažno. Ja izražavam mišljenje većine u vijeću. A većina u vijeću je podržala izjavu kojom šaljemo poruku kojom kažemo da prvo svi se trebaju suzdržati od svih bilo kakvih jednostranih aktivnosti koje su suprotne međunarodnom planu i koje mogu dodatno pogoršati napetosti. Tražimo da se ne objavi aneksija Doline Jordana. Ako se to dogodi, možete biti sigurni da to neće proći mirno. Možda to nekom nije važno, ali nama jest. Jer ne možemo eh, dopustiti novi val nasilja u Palestini. Tražimo od e, palestinaca da ne idu u nasilne prosvjede. Tražili smo da se prijedlog razmatra kao polazište. Ja sam jasno rekao, možda se time e, razbije status quo, možda dođe do neke dinamike pa ćemo moći ponovno govoriti o tome što možemo učiniti kako bismo iznašli rješenje za ovaj stari, e, štetni i e, bolni problem. Dakle, ono što ja negiram, nemogućnost, ja, ja nijećem mogućnost da se ovaj plan e, tretira kao završni ishod. Ali reći ću vam jednu stvar. Ako se ne dogovorimo, ja ću svejedno provesti svoj prijedlog. Pa nije to baš neki poticaj za pregovore. Možemo pregovarati, ali budete e, svjesni da ako se i ne složite sa mnom, ja ću svejedno provesti sve prijedlog. Pa zar vi to zovete e, pregovorima? To je takav stav, mi odbijamo. I to je ono što govorimo. Vjerujte, pozvali smo gospodina Pompeja da dođe na vijeće za vanjske poslove da objasni državama članicama prijedlog. Znam da su neki uh, mogu se složiti s tim prijedlogom, a neki ne. Uh, u svakom slučaju uh, tu ne možemo imati jednoglasnu odluku. Tu postoje podjela, ali moramo razgovarati i moramo težiti ako ne jednoglasnoj odluci, barem većinskoj odluci. Ne mislim da većina država članica Europske unije e, smatra dobrim polazištem. Ali da ćemo sve od sebe, razgovarat ćemo sa svima kako bismo prekinuli status quo i kako bismo potaknuli pregovore. Neki optimisti su mi rekli pa zašto ne bismo pokušali napraviti nešto što smo napravili prije puno godina u Madridu. To je proces iz Madrida je proces iz Osla. Ne možemo samo odbiti i reći ovo nije dovoljno dobro. Moramo pronaći nešto što funkcionira, a to će biti dio razgovora koje ćemo voditi u ponedjeljak na e, vijeću e, ministara vanjskih poslova. Hvala. Puno hvala gospodinu visokom povjereniku. Time smo završili ovu raspravu. Iduća točka dnevnog reda je izjava pod predsjednika Europske komisije i vezano uz aktualno sigurnosno stanje u Siriji i dopustite da uputim na to da možete zatražiti e, riječ. Rasprava ćemo, raspravu ćemo također započeti sa izjavom e, gospodina Borela, visokog predstavnika. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, rat u Siriji sada je ušao u devetu godinu. To je najveća humanitarna katastrofa koja se trenutno odvija na sjeveru zapadu zemlje i u, a u ostatku zemlje vidimo dramatičnu ljudsku patnju. U četvrtak je e, su posebni izaslanici e, objašnjavali kakva je tamo situacija u UN-u. E, sigurnosne snage provode snažne vojne ofenzive, a da pritom ne uzimaju u obzir civilno stanovništvo i infrastrukturu. Čini se da smo izgubili iz vidika načelo proporcionalnosti. To je rekao posebni izaslanik Uh, UN-a. Dakle, vojna operacija u Idlibu dovela je do neselektivnog ubijanja uh, na stotine civila. Napadi se nastavljaju na civilne mete u gusto naseljenim područjima. Medicinska infrastruktura i naselje za uh, prognanike su takvi da predstavljaju E, očito kršenje međunarodnog humanitarnog e, prava. Mora postojati, mora se tražiti odgovornost onih koji su odgovorni. Od kako su vojne e, operacije počele prije godinu dana, prošle godine u veljači, više od milijun ljudi je raseljeno, odnosno prognano. Dakle, milijun prognanika u jednoj godini. I svakoga dana sve više Sirijaca bježi od borbe i moguće je da ćemo imati novi izbjeglički val. Isto tako imamo sukobe između sirijskog režima i turskih snaga, a tu je i rizik da se turske i ruske vojne snage međusobno sukobe, a to bi moglo dovesti do šireg eh, međunarodnog sukoba, odnosno regionalnog sukoba. mislimo da je e, potreban širi prekid na e, vatre. Takvo je sadašnje stanje. Međutim, nakon gotovo deset godina nasilja, patnje civila od strane režima mora prestati. Previše ljudi je poginulo, oni koji su preživjeli, njih čeka tamna budućnost. Europskoj uniji je Sirija važna i kao i okolna regija. Ne smijemo se dopustiti dodatnu regionalnu nestabilnost i još jednu migrantsku krizu. Trebamo spriječiti pojavu novih turističkih organizacija na pragu Europe. Europska unija ima obvezu za sačuvati međunarodni poredak i pravila i to sukladno rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a. Moramo to ponavljati. Nedavna vojna osvajanja sirijskog režima e, ne dovode do stabilnosti. Upravo suprotno, sirijski režim neće osigurati mir i prosperitet za Siriju ako se bude rukovodio vojnom logikom i e, provodio represiju nad svojim narodom. Situacija se pogoršava naglo, a isto tako e, je tu i stanje u Libanonu. E, stanje se mora promijeniti. Eurozastupnici, od početka govorimo da samo e, cjelovito i uključivo političko rješenje u skladu s rezolucijom 2254 Vijeća sigurnosti UN-a mogu dovesti do mira i stabilnosti u Siriji. Mi ćemo i nadalje podupirati napore Eh, gospodina Pedersena, eh, posebnog izaslanika UN-a. Isto tako se trebamo usredotočiti na druge dijelove te rezolucije, poput eh, širokog prekida vatre i trebamo postići napredak u pronalaženju nestalih osoba. Podsjetimo se da Europska unija je i nadalje najveći humanitarni donator u Siriji i to unutar Sirije E, a isto tako i za izbjeg, sirske izbjeglice u okolnim zemljama. E, želimo da civili i civilni sektor ostanu glavno tkivo sirijskog društva. Treba e, to gledati kao ulaganje, ne trošak, već ulaganje budućnost Sirije, a to je i naša budućnost. Kao partner globalne koalicije protiv Daesha. Europska unija provodi stabilizacijske projekte na sjeveroistoku Sirije. Uvijek smo spremni učiniti i više u svim ovim područjima uz ograničenja e, koje predstavljaju naše crvene linije. A to je nema normalizacije s režimom, e, nema rizika preusmjera